El presidente. Dichiaro Nastavljamo sa radom. Nastavljamo rad dakle sjednice koju smo prekinuli u travnju. Sutra ćemo, dragi kolege, proslaviti Međunarodni dan posvećen dakle, informacijskim tehnologijama i komunikaciji. dakle, želimo ti